koji je zaustavljen čeka se kraj postupka. Europska pučka stranka kao i ENF su e, poslali popis imena koji popunjavaju određena mjesta.